Prelazimo sada na plan rada za ovaj tjedan. E, u skladu sa zaključcima konferencije predsjednika podijeljen je nacrt dnevnog reda. Klub Pučana podnio je zahtjev e, da se e, produži da se stavi na glasovanje produženje E, odobrenja aktivne tvari glifosata i da uđe u dnevni red nakon izvještaja Karim. E, tko podnosi ovaj zahtjev? Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. U ime EPP-a želim zamoliti da se e, doda rasprava o ovoj temi večeras a radi se o prigovori, prigovoru na tvar glifosat ova e, rasprava bi se trebala održati nakon e, rasprave o dosjeu e, gospodina Karima. Mislimo da se to treba održati jer je to jako bitno za naše građane. Mr. President, we have no Gospodine predsjedniče, nismo dobili prijevod na engleski, tako da mnogi kolege nisu mogli čuti ono što je rečeno. E, molim vas da ponovite svoj zahtjev. Izvolite. Oui, monsieur président. U ime EPP-a, kao što sam rekao, želim da se doda rasprava na dnevni red večeras, a radi se o e, glifosat. E, ta rasprava mogla bi se održati nakon e, rasprave o izvješću gospodina Karima. Važno je da o tome možemo razgovarati na plenarnom zasjedanju, jer je ovo tema koja zabrinjava europske građane. Hvala lijepa. Želi li netko govoriti u prilog ovom zahtjevu? Izvolite, gospodine Lambert. Gospodine predsjedniče, da, to je e, tema koja jako zabrinjava naše građane, tako da mislim da ćemo imati koristi od e, ove rasprave. Želi li netko govoriti protiv ovog zahtjeva? Izvolite. E, Jesam potaknuo ovu raspravu, međutim, e, to je nešto o čemu smo razgovarali i na klubovima i na drugim sastancima, tako da sada nećemo doznati ništa novoga. E, rok za amandmane ističe za nekih sat vremena. Mislim da ništa nećemo dobiti ovom raspravom. Hvala. Dobro, glasovat ćemo o ovom prijedlogu. Tko je za? Molim vas da dignete ruku. Tko je protiv? To je manjina. Tko je suzdržan? Prijedlog se usvaja. Mislim da je to bilo potpuno jasno. Mi možemo obaviti provjeru, međutim, ovo je bila očita većina. Međutim, ako to apsolutno želite provjeriti, možemo to i učiniti. Elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Jesu li sada svi glasovali? Dobro, zatvaram glasovanje. dosta tjesan rezultat 255 e, za e, ponavljam ovaj prijedlog je usvojen Rasprava će u skladu sa člankom 106. ući na dnevni red nakon izvještaja Karim. Za utorak nemamo nikakve zahtjeve za izmjenama. Što se tiče e, srijede, e, dobio sam obavijest da je Malta povukla svog kandidata za e, revizorski sud, što znači da dolazi do odgovarajućih izmjena u izvještaju gospodina Šoltesa. I ima li daljnjih primjedbi? Nema. E, imamo jedan zahtjev gospodina Pitele što se tiče poslovnika. Nisam želio ništa reći u vezi sa poslovnikom, htio sam izraziti jedan osjećaj. Mi smo u klubu socijalista zgroženi postupanjem prema izbjeglicama u idomeniju. To je neprihvatljivo, spada u red kazanih dijela pucati na te ljude. Ljude koji traže međunarodnu zaštitu. Želim vas podsjetiti da je bivša republika Makedonija kandidat e, za ulazak u Europsku uniju. I gospodine predsjedniče, molim vas da uputite strogi apel e, vlastima te zemlje kako bi prekinuli takvo ponašanje. Htio bih da se obratimo i Frontexu kako bi osigurao integritet izbjeglica. Upravo u ovim sekundama Austrija je započela gradnju preventivne barijere na Brenneru, to me jako podsjeća na Bushov preventivni rat. To je katastrofa. Gospodin Weber. E, budući da se na ovu temu javio kolega Pitela, ja bih želio istaknuti da E, svi mi želimo da se čovječno postupa sa e, migrantima. Međutim, koliko je meni poznato, e, grčke vlasti su ponudile mjesta izbjeglicama gdje se oni mogu smjestiti. Međutim, izbjeglice to nisu prihvatili. I zato moramo moliti i tražiti i da izbjeglice poštuju zakone i ponašaju se korektno. Ich habe jetzt aber zur Geschäftsordnung E, dobro, ali sada na temu poslovnika gospođa Beres se javila za riječ. Izvolite. Hvala. Naš klub tražio je hitnu rezoluciju o situaciji u e, Senegalu i o Biboburgiju. E, bilo bi nam drago da osobnu poruku uputite predsjedniku Makisalu, jer gospodin Bibo Burgi je poznat kao osoba koja ne može podnijeti zatvor nakon Eh, sudske rasprave u okviru arbitražnog suda eh, UN-a. Gospodin Bibo Burgi eh, bio je zatvoren od strane senegalskih vlasti. Stoga bih željela da osobnu poruku uputite predsjedniku Makisalu u tom smislu. Već sam nekoliko puta dobio e, informacije o ovome i u kontaktu sam s veleposlanikom e, e, tako da se bavimo ovom temom. Javlja li se još netko za riječ? Konstatiram da to nije slučaj. Stoga prelazimo na dnevni red. Na redu su izjave Vijeća i Komisije o Međunarodnom danu Roma. Sada prvo u ime Komisije ima riječ gospođa Jurova. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na tome što ste mi dali priliku da u ime komisije